sigurnosnu i vanjsku politiku u situaciji u Maldivima. Prvi je govornik gospodin Mimica, imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici, Vlada na Maldivima poduzela je važne korake, korake kako bi donijela propise protiv nasilja, trgovine ljudima i osigurala poboljšanje sigurnosti, socijalnog osiguranja i zdravstva. Europska unija pozdravlja ove mjere. E, međutim, ovaj napredak e, će se dovesti u pitanje ukoliko vlada ne poduzme hitne aktivnosti e, kako bi ponovno uspostavila poštivanje demokratskih načela. Maldivi su mlada, krhka demokracija. Od donošenja novog ustava i uvođenja višestranačkih izbora 2008. ostvaren je neujednačen napredak. Došlo je do prijenosa vlasti u veljači 2012. koji je bio prijeporan. Posljedice se nastavljaju i to dovodi u pitanje mogućnosti za ostvarenje napredka. Uhićenje bivšeg eh, predsjednika Našida dovelo je do sve većih tenzija. Eh, gospodin Našid uhićen je eh, zbog optužbi da je počinio terorističke radnje i otmicu. Veleposlanici Švicarske i Norveške iskazali su zabrinutost zbog uhićenja E, i vođenja prve sudske rasprave na kojoj je gospodina Šid nije imao pravnog zastupnika. Nakon što je osuđen na 13 godina zatvora, 13. ožujka ove godine, Europska unija e, izdala je izjavu i dovela u pitanje poštivanje vladavine prava jer postoji rizik da će ljudi početi sumnjati u neovisnost sudstva. U našoj izjavi naglasili smo koliko je važno poštivati demokratska načela, poštivati ustav, vladavinu prava, e, pravosudne i sudske postupke i neovisno sudstva. Želio bih iskoristiti ovu mogućnost e, i naglasiti koliko je važno poštivati ova načela. Riječ je o temeljnim načelima Europske unije. Mi smo odlučni i uvjereni u to da je iznimno važno poštivati ova načela kako bi ljudi mogli ostvariti svoja očekivanja i doživjeti demokraciju u svim zemljama na svijetu. Maldivi tu nisu ništa drugačiji i stoga je jako važno poštivati slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i vlada na Maldivima mora osigurati da oporba može e, djelovati, a da pritom ne dolazi do uznemiravanja od strane države, jer je to ključno za demokraciju na Maldivima. Istodobno, neovisna tijela kao što je povjerenstvo za ljudska prava i izborno povjerenstvo oni imaju važnu ulogu što se tiče očuvanja demokracije trebaju imati mogućnost ispunjavati svoje ustavne dužnosti i pritom e, se ne morati bojati sankcija. Isto tako slobodni mediji imaju važnu ulogu što se tiče kontrole nad vladom. Isto tako vlada mora odgovarati i osigurati istragu svakog napada na slobodne medije kako bi se procesuirali oni koji su počinili kaznena djela. E, visoka predstavnica pozdravlja zahtjev Maldive da se e, pošalje promatrač u slučaju žalbenog postupka na Šida. Visoka predstavnica Rekla je da će poslati pravnog stručnjaka, ne samo da preispita predmet e, na šit, nego i procedure, e, propise i praksu sudstva, a i provedbu novog kaznenog zakona. Nadamo se da će nam to pomoći da definiramo u kojim se područjima može unaprijediti vladavina prava, a u skladu sa odredbama Ustava iz 2008. i drugih propisa. Temeljem eh, ovih polazišta Maldivi i Europska unija mogu poduzeti daljnje radnje kako bi osigurali poštivanje vladavine prava na Maldivima. Postoji osim toga eh, evidencija i Očito je da islamisti pokušavaju regrutirati e, Maldive za svoje e, džihadističke aktivnosti. Europska unija želi pomoći Maldivima kako bi se uspješno nosili sa uzrocima radikalizacije. Međutim, pravi napredak nužno će ovisiti o mjerama vlade i aktivnostima koje će osigurati da politički sustav na Maldivima bude što stabilniji i zdraviji. Hvala. Hvala gospodine Mimica. A sada govornici u ime klubova zastupnika. Najprije u ime Pučana pozivam gospodina Štira. Hvala predsjednice kada govorimo o maldivima e, za većinu ljudi u europi prva slika u glavi vjerojatno je turistički raj na zemlji. međutim lokalno stanovništvo živi daleko od takve idile i vidi mnogo mračniju stvarnost gdje demokratski standardi strmoglavo padaju

Hvala lijepa. Sada gospodin Howitt na minutu i po. Izvolite. Kao potpredsjednik izaslanstva ovog parlamenta s jugoistočnom e, Azijom, moram reći da je zaista žao da ova preljepa e, zemlja koja ima toliko veze s mojom zemljom, E, sada e, ide ovim putem. Ne možemo šutjeti pred takvim kršenjem ljudskih prava. Mi e, moramo tražiti da se situacija ispravi kao što bismo tražili za bilo kojeg zatvorenika. Njegova se ljudska prava krše, on je maltretiran u zatvoru. Mi moramo paziti kakva je situacija sada E, bila na izborima i vidimo kakve su sve optužbe koje se javljaju vjerojatno jedino kako bi mu osporili pravo da izađe na izbore. Situacija u zemlji je vrlo loša, a e, vidimo da i odbor za ljudska prava tu e, optužen za izdaju. Mislim da u ovakvoj situaciji niti jedno tijelo ne smije šutjeti, naročito ne moja zemlja koja je članica Commonwealtha. Ironija je sudbine da je ministar turizma otvoreno priznao da je on u centru korupcijskog skandala kojeg je pokrenuo jedan novinar. Mi moramo tražiti, izvršiti pritisak kako bi došlo do promjena na Maldivima. Ne možemo tako stajati i gledati da demokracija nestaje u toj zemlji. Hvala lijepa gospodine Howitt. Sada gospodin Tanok na minutu i pol. Predsjednice, ova zemlja je poznata po turizmu, a ne po političkim aktivnostima, ali nažalost situacija se jako pogoršava na divima, a vahabitski salafizam je u porastu. E, mediji se ušutkavaju, a pravosrednim se sustavom manipulira. Oporbeni političari su iza rešetaka prvi demokratski izabrani predsjednik Maldiva koji se to, je toliko učinio kako bi se borio protiv poplava i klimatskih promjena, sada je žrtva korumpiranog sustava. Čuli smo da njegovo suđenje, njegovo suđenje ne odgovara međunarodnim standardima pravičnog suđenja. Treba tražiti da se bivšeg predsjednika naši da pusti na slobodu bezuvjetno i da se u toj zemlji uvede i poštuje vladavina prava. Šarijatski se zakon primjenjuje i traži se smrtne kazne nad maloljetnicima. Došlo je do džihadističke radikalizacije u toj malenoj državi. A turisti e, bi, e, bi trebali dalje ići u tu zemlju i nadam se da će se tu zemlju uskoro maknuti s ruba propasti. Hvala lijepa. Sljedeći ja je govornica gospođa Šalake na dvije minute. Hvala lijepa. Prije dva mjeseca i je bivši maldivski predsjednik osuđen na 13 godina zatvora. Optužbe protiv njega koje mnoge čine nevjerodostojnima pokazuju da se radi o političkom procesu. Tražimo da predsjednik Našid dobije pravo na branitelja i na liječnika kada mu je to potrebno, a isto tako da e, mu bude omogućen pristup braniteljima i savjetnicima na Maldivima. Vidimo da dolazi do kršenja ljudskih prava. Nestanak novinara Ahmeda Rijelavana i dalje nije riješen. A javlja se mnogo prosvjeda koje se ugušavaju. Na ima puno problematičnih situacija na Maldivima i dok velik broj europskih turista uživa u praznicima na Maldivima. Mi ih pokušavamo obavijestiti i upozoriti na nestabilnost na tim otočju. Nadamo se da će pravna država ponovno zaživjeti i onda će se predsjednik, prema predsjedniku dobro ponašati. Gospodine Kosopermoj, imate jednu minutu. Hvala. Na Maldivima imamo jednog e, predsjednika, bivšeg predsjednika u zatvoru, što zapravo prikazuje kršenje i ograničenje ljudskih prava. E, to zaslužuje naš da osudimo takav slučaj. E, kršenje ljudskih prava kako bi se ostvarili geopolitički ili trgovinski interesi, to nije dobro. Mi bismo trebali započeti analizirati e, zemlje u kojima smo sudjelovali Irak, e, Libija i destabilizacija Sirije. Puno puta kršenje ljudskih prava je izgovor da e, se Europa uključi u borbu za trgovinske, trgovinske interese. U ovom slučaju govorimo o vladi koja podržava kineske planove bez, e, za razliku od e, prethodne vlade koja je podržavala znači Obamu. Trebali bismo sada započeti, na primjer, sa onime što je napravila i Europa u 2009. godini. Nemojmo pasti u zamku i nemojmo koristiti kao oružje ljudska prava. Puno hvala. na minutu i Hvala, govorim imamo kluba zastupnika, ali ja sam predsjednica izaslanstva za jugoistočnu Aziju, koja uključuje Maldive. U toj smo zemlji bili mnogo mnogobrojno puta. To je zemlja koja je preživjela tsunami. Mi smo podržali proces demokratizacije. Maldivi su mlada demokracija i tu je bilo došlo do e, dobrih promjena, ali i mnogih e, sukoba i tenzija kako su se stvarale nove ustanove. Priznajemo da je značajnu ulogu igrao predsjednik šit. Međutim, istovremeno Europska unija se zabrinula kada je on kao predsjednik naredio da se uhapsi jednog suca koja je imala mnoge reperkusije, neke i sada vidimo. Rezultati su zaista nešto što nas brine. Vidimo da se protiv predsjednika sada ulažu nove optužbe kao terorizam, što bi značilo da bi trebalo otvoriti novi sudski postupak. Mora, vidimo da je došlo do mnogih izmjena u samom tom sudskom postupku i trebalo bi mu omogućiti da pripremi žalbu. Mi mislimo da bi Europski parlament trebao tražiti da se ustavna jamstva Maldivskog ustava poštuju za sve njezine građane i sve koje tamo stanuju. To je jako važno za ovaj malom otoku kojem prijeti klimatske promjene. Hvala. Sada gospodin Preda. Bivši predsjednik Maldiva je e, uhićen prije mjeseci i pol dana po 18 puta. E, u 25 e, godina on je bio simbol demokracije na Maldivima. On je bio u oporbi, nenasilnoj oporbi, u egzilu. On je 1980. je postao prvi izabrani e, predsjednik Maldiva e, i to je okončalo e, diktaturu. Pluralistički izbori bili su važan korak za tu zemlju. Nažalost, kao što vidimo danas, to nije dovoljno. Politička situacija na Maldivima je više no zabrinavajuća jer državne institucije su jako ispolitizirane. E, ovdje uključujem i pravosudni sustav. E, e, osuda na 13 godina u zatvoru na šira je vidljiv znak da se pravosuđe iskorištava od strane vlasti Sadašnji predsjednik je e, polubrat bivšeg predsjednika e, povezan je i s drugim e, ljudima na vlasti. To je sadašnja situacija. Daleko smo od demokratskog režima koje žele građani ove zemlje i za koje su glasali. Treba se vratiti na vladavinu prava. Hvala lijepa. Gospođa Moska je sljedeća govornica. E, temeljne vrijednosti e, se sada na Maldivima ruše a mi ne možemo ostati neaktivni kada se to događa. Institucionalna kriza na Maldivima je podrivena, podrivena nema vladavine prava. E, treba ponovno izgraditi e, klimu mira i političke rasprave. E, policija mora štititi slobodu demonstriranja. Moramo, sudovi se trebaju depolitizirati naše izoslanstvo e, prati e, situaciju na Maldivima. Mi smo dali e, sve podatke potpredsjednici Mogherini kako bi mogla intervenirati. Situacija na Maldivima je loša. Következik. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Jasno je da Maldivi više nisu samo raj za turiste. To je postalo mjesto e, gdje fundamentalisti e, predstavljaju sve više veću opasnost. Ljudska prava se urušavaju E, e, suđenje Mohamedu Našidu e, je demonstracija ove disfunkcionalne države, pomanjkanja demokracije, takozvano suđenje ne poštuje nikakve načela pravičnog suđenja. Mi smo uvijek bili u prvim linijima naše angažiranosti za demokraciju trebamo snažiti ključne institucije i pomoći Maldivima da se suoče sa svim svojim izazovima. Mi moramo i dalje nas, e, igrati ulogu u e, demokratskoj tranziciji ove e, zemlje. Moramo zaštititi mirne demonstrate i moramo prisiliti Maldive da u svemu poštuju svoje međunarodne obaveze. Hvala. Hvala lijepa. Došli smo do kraja našeg popisa individualnih e, govornika. Sada imamo catch the eye postupak. Dati ću riječ svima koji su zatražili riječ. Gospodin Kuka. Hvala gospođo predsjednice. E, prošle godine sam bio šef misije koja je promatrala e, parlamentarne izbore na Maldivima. Glasovanje je bilo mirno i vođeno na profesionalan način, ali e, prije e, e, dva dana prije izbora e, dva člana izborne komisije su maknuta sa svoje dužnosti što je vrlo zabranjavajuće godinu dana kasnije osuđen je bivši predsjednik Našid što zaista uzrokuje našu zabrinutost E, ta zemlja bi trebala poštivati pravni postupak i e, nezavisno pravosuđe. E, to sada nije slučaj. Ja podupirem inicijativu da se pošalju promatrači na suđenje gospodinu Našidu. Hvala. Hvala gospodine Kuka. Sljedeći govornik je gospodin Marijas. Mohamed Nasheed, prvi demokratski e, izabrani predsjednik Maldiva je uhićen i osuđen na 13 godina zatvora. E, to je vrh e, de demokratizacije te zemlje ljudska prava su tamo ugrožena E, e, to je vrlo zabrinjavajuća situacija. Posljednji događaji pokazuju da tamo treba provesti demokratske reforme, treba vratiti demokraciju i vladavinu prava, e, poštivanje slobode izražavanja, slobode udruživanja. Maldivi moraju konačno zaustaviti strane borce i džihadiste

predsjedavajua Hvala vam predsjedavajuća. Postoji jedna realnost Maldiva koju turističke brošure ne pričaju. To je stvarnost ovo što, se događa danas sa njihovim bivšim predsjednikom koji je osuđen na 13 godina zatvora. Po brojnim promatračima proces je politički proces, Amnesty International ga je nazvao farsom. Tisuće ljudi su izrazile svoje negodovanje jer su, kada su došli svojim brodovima u glavni grad Maldiva, međutim moramo reći da su brojni novinari i aktivisti uhićeni i da im je priječeno kako ne bi nastavili s ovim djelovanjem. Zemlja sada ide jednim drugačijim pravcem, ponovno su uveli smrtnu kaznu, kao što znate mi smo apsolutno protiv tog divljaštva koje dovodi i do smaknuća djece kada dostignu punoljetnost. Maldivi su osim toga na prvoj liniji kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena i to se zaboravilo. Mislim da se moramo jako zalagati kako bi ova nova izvršna vlast shvatila kako vladavina prava nije opcija i kako to moraju uzeti u obzir. Moramo djelovati kako raj za, za godišnje odmore ne bi postao pa kao za demokraciju. Hvala lijepa što ste mi dali riječ predsjednice. Ja podržavam sve što su rekli e, prethodni govornici. E, ovaj sudski proces koji smo, kojem je bio potvrgnut bivši predsjednik Našid ne ispunjava nikakva načela pravičnog suđenja. Vidimo radikalizaciju na Maldivima e, i to nas zabrinjava E, svi turisti koji žele posjetiti Maldive, e, taj otok raj e, koji žele vidjeti ono što je stvoreno u katalozima, to neće vidjeti na Maldivima. To nije stvarnost. Namjera komisije gospođe Mogherini i cijele Europske unije jeste da se ta situacija zaustavi. Hvala lijepa. Došli smo do kraja Catch postupka. Sada dajem riječ eh, gospodinu Mimici. Eh, gospođo predsjednice, časni eh, hvala na ovoj raspravi koja tako jasno izražava potporu za demokraciju i vladavinu prava na Maldivima. Mi ćemo nastaviti e, pomno pratiti situaciju na Maldivima. E, e, Europska služba za vanjsko djelovanje i Europsko izazlanstvo na Šrilanki će održavati redovni kontakt sa maldivskim vladima, političkim akterima i drugim političkim dionicima E, e, oni trebaju prihvatiti pravne e, ponude Europske unije. Naši pravni stručnjaci će dati Europskoj uniji i Maldivima mogućnost da počnu dijalog o stanju u pravosuđu. Europska unija će nastaviti pomno praviti islamsku radikalizaciju koja je sada u, u središtu europske agende E, mi ćemo i dalje biti opredjeljeni da pomažemo Maldivima u izgradnji otvorenog demokratskog društva koje poštuje ljudska prava. Hvala vam na vašem angažmanu u, u ovoj situaciji. Hvala na ovom zaključnom e, govoru e, potpredsjedniče, kolege i kolegice mi smo dobili sedam rezolucija o kojima ćemo govoriti kasnije. Došli smo do kraja ove rasprave, o ovom ćemo glasovati sutra.